Good morning everybody. We will start. Kao pošta nije mi staviti u, u, u mailboxu. Šta ako? Ako nije naznačen znači broj kaslića. Komenzamos la... Počet ćemo, počet ćemo s današnjim sastankom. točka dnevnog reda broj 9 e, priopćenja predsjedateljice. Upravo smo održali sastanak koordinatora e, gdje smo donijeli nekoliko odluka. Dodjeljivanje raznih e, samoinicijativnih izvještaja koordinatori u o našem klubu imaju informaciju o tome tko će biti izvjestitelji i koji će to izvještaj biti. E, te ćete informacije dobiti kasnije. Idemo na sljedeću točku, e, koja, što je rasprava o izvješću o ravnopravnosti e, muškaraca i žena u 2013. Gospodin Tarabela je izvjestitelj, dati će mu riječ kako bi nam gospođo predsjednice. Imamo mm, razmjenu mišljenja koja je strukturirana oko raznih tema. Ima ih četiri. E, Europa 2020. je prva tema uloga žena u društvu, e, zaposlenje žena i siroma, žene koje žive u siromaštvu. E, isto tako nesigurnost žena, žene koje su samohrane majke. Onda imamo nasilje protiv žena, borba i četvrto je reproduktivno zdravlje. U prvom redu što se tiče e, strategije 2020. imamo smo ciljeve koji trebaju rezultirati održivom ekonomijom. E, trebalo je donijeti mjere za zapošljavanje žena. Cilj je bio 75% E, do 2020. E, sada smo na 63%. Mm, e, to je doneseno 2010. Stopa zapošljavanja je malo porasla usprkos krizi. imamo naravno potrebu da stvorimo dobra radna mjesta E, dobre plaće, sigurne plaće. Moramo izbjegavati e, stereotipe e, i staklene, staklene plafone, horizontalnu i vertikalnu segregaciju. Treba promijeniti mentalitet. Tu treba napredovati. Treće, to su osobe s posebnim potrebama, e, osobe koje nisu obrazovane, koje ne mogu, koji se ne mogu integrirati u tržište rada. To je svakako e, tvrd orah. Uh, siromaštvo je drugi aspekt ove strategije 2020. Evropska unija ima cilj da smanji za 20 milijuna osobe koje žive u siromaštvu. Jednoroditeljske obitelji, obitelji uglavnom su to žene koje su samohrane majke e, i one žive u velikom siromaštvu, mnogo su siromašnije od muškarica. E, jedna od četiri umirovljenice u Europi živi u siromaštvu, a kod muškaraca je cifra jedan od šest E, e, e, a to dovodi i do siromaštva djece protiv, koga se, protiv čega se također treba boriti. Stoga treba smanjiti razlike u mirovinama, gender pension gap. Tu imamo razliku od 39%, to je mnogo veća razlika nego u, u plaćama E, neke mnoge stare žene nemaju uopće mirovine e, mora e, promijeniti sustav e, oporezivanja da bi se sve to uzelo u obzir ne smije se kažnjavati jednoroditeljske obitelji stoga treba stvoriti strategije uključivanja Zatim ravnoteža između profesionalnog i obiteljskog života. To je također vrlo osjetljiva tema. E, to je teže za žene naravno jer je težina e, kućanskih poslova na njima. E, stoga treba pomiriti ta dva aspekta života i za žene i za muškarce E, komisija i države članice trebaju e, poduzeti razne mjere, recimo provesti konvenciju iz Barcelone, treba poboljšati skrb za djecu, dječje vrtiće i tako dalje. Drugo, druga mjera je stvar, stvaranje e, rodiljnog dopusta za očeve. Grčka i Luksemburg e, daju e, očevima samo dva dana i očevi e, su roditelji djece kao i majke pa treba taj teret pravilnije rasporediti, bolje rasporedi majka se mora uvijek buditi noću, mogao bi to koji put učiniti otac. Stoga treba zatražiti od države, država članica da, da e, zakonom odrede e, rodiljni dopust za očeve. E, e, očevi moraju imati također pravo da pomire profesionalni i obiteljski život i da se više brinu za djecu, da tu postane, dođe do ravnoteže između očeva i djece. Na tu temu se nadovezuje zapošljavanje e, rodiljni e, dopust e, koji će biti pravilno podijeljen između očeva i majki će dopustiti majkama da se ranije uključe na tržište rada. Mm, mm, mm, parlament mora o tome odlučiti, također naknade su tu važne za rodiljni dopust treba e, tu e, doći do konsensusa sa vijećem. Moramo naći neki srednji put. E, ova, ova tema ne napreduje, došlo je do zastoja. I tu trebamo razgovarati sa vijećem. Nasilje nad ženama. Prema zadnjim podacima o e, agencije o temeljnih e, prava, za temeljna prava. E, jedna od tri žene je žrtva nasilja. Parlament će vršiti pritisak na komisiju i države članice da provode Istanbulsku konvenciju. Austrija, Danska, Francuska, Italija i Švedska E, su tu napredovale i druge države članice trebaju slijediti njihov primjer treba e, donijeti zakone i e, ići dalje 20 država članica to još nije učinilo nasilje nad ženama tu ćemo imati naše prijedloge dobit ćete to napas u, u, u dokumentu zašto je ova godina posvećena e, borbi protiv nasilja nad ženama? E, to je jedna tabu tema. Treba dati informacije i e, inspirirati se dobrim praksama u raznim državama članicama. Treće, moramo imati pouzdane i ažurne podatke. E, moramo imati okvirnu direktivu za suzbijanje nasilja. I na kraju e, e, zdravlje reproduktivnih organa, seksualno zdravlje E, tekst je u isti kao onaj koji je e, usvojen e, u mojem izvješću u 2010. u veljaču 2010. Tu smo imali jedan stavak koji je posvećen tome pravu žene da raspolaže svojim tijelom, da odlučuje o svojem tijelu. Počećam vas, to nije da činimo, da vršimo pritisak, to to smo usvojili velikom većinom e, glasova, 360 e, e, protiv 280 glasova. I ovdje imamo to još jače naglašeno pa ćemo vidjeti što će biti. Ovaj izvještaj nije potpun, nisam imao dovoljno vremena ali sam htio shvatiti pažnju na to da možemo dodati neke elemente. Ja ću dodati e, nešto o specifičnoj situaciji žena koje se bave poljoprivredom. E, isto tako o ženama u sportu i ženama u znanstvenom istraživanju. E, tu su još one vrlo često zapostavljane Htio bih da dođemo do te inicijative. Naravno, tekst je otvoren za amandmane, to je demokracija, ali treba izbjeći da e, da mada smo na kraju godine to bi trebalo postati naše božićno drvce. Molim da se požurite sa amandmanima. E, kako bismo i to je moj, moj zaključak e, kako bismo imali jasnu poruku e, gospođo predsjedateljice. E, to će naravno pridonijeti našem ugledu, našem prestižu. Moramo imati tekst koji je potpun, jasan E, sjećam se da smo 2014. E, početkom godine e, izvještaj o jednakosti muškaraca i žena je odbijen. Evo to odražava u kakvom svijetu živimo. Imamo naravno, <laughs> žudimo za pravičnim svijetom. E, rok za predavanje e, podnošenja amandmana je 9. E, prosinca. Najbolje bi bilo da to učinite do 8. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa gospodine Tarabela za vaš izvještaj. Jasno je da u inicijalnim dokumentima zbog ograničenog broja stranica nismo mogli unijeti sve što smo željeli, ali ste se usredotočili na glavne teme i sada naš odbor e, se mora izjasniti i dati ću riječ gospođi Bilbao Brandika. Eh, Htjela bih u prvom redu zahvaliti gospodinu Tarabeli za podršku i za njegov rad eh, on se već dugo bori za ravnopravnost muškaraca i žena. Ovo je vrlo isrpan izvještaj, pa bih mu htjela zahvaliti. Ne želim ponavljati sve e, što je nabrojio i htjela bih se usredotočiti na neke amandmane koje bismo trebali nastojiti uključiti u ovaj izvještaj. Slažem se u potpunosti s onim što je rečeno. Ono što je jasno je da e, trebamo bolje obavještavati žene na europskoj razini. To nije isto što i zapošljavanje ili e, bolje radne, radna mjesta. 50% e, ljudi sa završenim studijem su žene, što se ne odražava na njihovo zapošljavanje ni na plaće E, trebamo na neki način e, e, obratiti i pažnju na jezik koji koristimo u reklamama. Ako uzmete neke novine ili časopisu u Europi, na prvim stranicama najvažniji naslovi su uvijek zasnovani na E, vijestima o muškarcima, e, slikama, imamo slike muškaraca, e, žene su mnogo manje važne. To je strukturni problem. Trebamo također poboljšati radna mjesta, plaće. Suočavamo se s ovim problemom svakodnevno. To je postalo normalno, ali ako to ne e, identificiramo nećemo napredovati u ravnopravnosti. E, slažem se o znanstvenom radu. Moramo imati posebne politike kako bi se žene e, odlučile za znanstvene karijere. U Baski imamo tu dobro iskustvo jer smo približili znanstveni svijet ženama kako bi se mogle e, odlučiti za ove, ovo, ovu vrstu obrazovanja jer onda imaju šanse da dobiju bolji posao. Obrazovanje i osposobljavanje je vrlo važno. Kad govorimo o službama za žene, e, za pomirenje, uravnoteženje profesionalnog i obiteljskog e, života, E, e, e, tu je važna njega za starije ljude jer žene se mnogo više brinu za starije ljude nego muškarci. Naravno trebamo skrb o djeci, ali trebamo i političko sudjela, sudjelovanje u jednakim uvjetima kad govorimo o situaciji žena. U sportu, umjetnosti, filmu i tu postoji diskriminacija moramo e, govoriti i o ženama s invaliditetom e, one su u e, dvostruko negativnoj situaciji sve što je već rečeno o temi nasilja ja bih ponovila da tu postoji strukturni problem izvještaj nam ponavljaju da trebamo bolje isposobljavanje, bolje informiranje ljudi. E, to nije isto e, što i u e, eliminiranje nasilja koje postoji na svim razinama društva. Imamo joj žene s informacija, bez informacija, žene viših društvenih razreda i klasa i kao i siromašnih moramo te strukturne probleme bolje rješavati ili ih spominjati, spomenuti u izvještaju. E, općenito govoreći slažem se s izvještajem, moramo naglasiti e, potrebe usklađivanja zakonodavstva e, o ravnopravnosti muškaraca i žena na europskoj razini. Postoje neke europske žemlje koje smatraju da je pitanje jednakosti i rodne jednakosti e, da je to e, pitanje privatnog života, a ne javnog sektora. Trebamo stoga usklađivanja na europskoj razini. Ja ću podnijeti amandmane, ali bih e, još jednom izrazila zahvalnost izvjestitelju. Hvala, gospođo Bilbao. Molim vas, od sad samo kratko da govorite jer imamo još tri točke na dnevnom redu. A nakon toga imamo zajednički sastanak sa odborom Libe. Ne zaboravite, madame Legri. Merci, madame la, la Zahvaljujem, predsjedateljice. Evo ja ću govoriti u ime našeg izvjestitelja u Sjeni, Marija gospođe Marije Gabriel, koja ne može biti sa nama danas. Ona me zamolila da e, se izjasnim o ovom izvješću. Želimo se zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Tarabeli, na ovom prijedlogu izvješća i mi smatramo da je ovo izvješće koje govori o nama ključnim pitanjima. Dakle, nama koji smo u odboru FAM. Naročito se tu govori o primjeni direktive iz 2006. godine kao i o nužnoj borbi protiv raznoraznih stereotipa, naročito na tržištu rada. A u ovom izvješću se govori i o nužnoj borbi protiv bilo kojih vrsta nasilja nad ženama i u tom smislu se govori o ratificiranju konvencije iz Istambula. U ovom izvješću se podsjeća i o e, nužnom dogovoru unutar vijeća o direktivi za E, suzbijanje nasilja nad ženama. Sve to su stvari koje je gospodin Tarabela uvrstio u prijedlog izvješća koji je po našem sudu sad za sad u ovoj sadašnjoj verziji zaista uravnoteženo izvješće i odgovara u potpunosti svim onim ciljevima koje mora zacrtati ovaj odbor. Marija Gabriel će predložiti određene amandmane kako bi se ojačali određeni elementi ovog izvješća, naročito vezano na, za područje e, diversificiranja karijera kako bi se smanjila segregacija na tržištu rada i kako bi se promoviralo samo poduzetništvo među ženama. Također borba protiv e, stereotipa i e, govorit ćemo također o ulozi e, odgajanja djece. E, to su sve e, dakle, amandmani koji će biti predloženi u cilju poboljšanja ravnoteže koja se treba postići između obiteljskog života i profesionalnog života. To je nešto što se tiče kako žena, tako i muškaraca. Zaključno, ovaj prijedlog izvješća nam se čini ovakav kakav je sada uravnotežen. E, gospođa Gabriel, koja je izvjestiteljica u sjeni, se iskreno nada, a mislim da se s tim slaže i gospodin Tarabela, da će naše kolege uzeti u obzir amandmane, no međutim nadamo se da amandmana neće biti toliko puno e, jer ne želimo e, sada pretvoriti ovo izvješće u e, neko božično drvce ili nešto u neko izvješće u koje ćemo uvrstiti sve naše želje i moguće i nemoguće. Ne smijemo ići u ekstreme E, i zato se slažem sa gospodinom e, Tarabelom da ukoliko i pretjerujemo u našim zahtjevima, onda jednostavno ne činimo vjerodostojnim rad e, ovog odbora. Mi se zaista zahvaljujemo gospodinu Tarabeli na ovom izvješću i nadamo se da ćemo doći do kompromisa za sve amandmane koje gospođa Gabriel želi uložiti kako bismo mogli usvojiti ovaj tekst kako na odboru tako i na plenarnom zasjedanju jer je ovo tekst koji ima za cilj ostvariti bolju jednakost između žena i muškaraca. Hvala vam. Gracias, señora Tiene la palabra la señora Danchila. Hvala, gospođa Ansila. acestui raport. Eh, htjela bih čestitati na ovom izvještaju za strukturiranje izvještaja, ali i e, stoga što su ovdje uključene sve važne stvari koje nas brinu. Htjela bih naglasiti nekoliko stvari. Činjenicu da je diskriminacija žena, e, spolna diskriminacija E, ona e, ovisi o situaciju na, tržišno, e, na tržištu rada. Tu postoji velika neravnoteža, tu su žene diskriminirane. Vrlo je važno da imamo mnoge studije o tome koje pokazuju da je to stvar stajališta, mentaliteta ljudi su skloni da e, diskriminiraju žene pri zapošljavanju. Trebamo tome posvetiti veću pažnju. E, e, rad je važan za žene. Slika o ženi jeste da ona uglavnom kućanica, da sjedi kod kuće. U izveštaju se to poriče i Važno je da imamo izvješće koji uključuje najvažnije elemente problema. Ne smijemo ga pretrpati. Što se tiče amandmana, e, to treba još više uravnotežiti izvješće. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa Petir. Hvala lijepo gospođo e, predsjednice. Ja se slažem sa e, svima onima koji su naglasili da bi izvješće svakako trebalo još dodatno uravnotežiti sam kolega Tarabela je spomenuo da nije uspio uvrstiti sve ono e, što je planirao i što je želio da bude sastavni dio izvješća. Ja pozdravljam njegovu preporuku da se ponovo pokrenu pregovori o direktivi o porodiljnom dopustu. Smatram da je to izuzetno važno i kao i najavu koju je spomenuo da će obuhvatiti žene u ruralnom prostoru, naglasiti njihovu ulogu u očuvanju okoliša, očuvanju e, vrijednosti. E, također bih htjela skrenuti e, pažnju, a čini mi se da bi bilo jako vrijedno uvrstiti u ovo izvješće pitanje neplaćenog rada kod kuće jer znamo da mnoge žene koje E, imaju obitelj, koje imaju e, djecu puno truda i vremena ulažu upravo u održavanje obitelji, da njihov rad nije prepoznat i ja bih voljela da u ovom izvješću bude prepoznat i da se na tu temu e, da preporuka kao i da se izričito e, naglasi e, zahtjev da se omogući ženama nakon porodiljnog dopusta da se vrate na ono radno mjesto na kojem su prije radile jer smo svjedoci da nažalost u mnogim slučajevima to njihovo pravo je prekršeno. I naravno ono što vjerojatno kolega Tarabela očekuje, ja e, nikako ne mogu e, se usuglasiti sa e, točkom 14 koju je on ovdje naveo u okviru svojih preporuka jer smatram da se tom točkom 14 zadire u pitanje prava država članica. Isto tako ono što je sasvim jasno da pitanje E, abortusa e, nije pitanje jednakosti muškaraca i žena i to nije pitanje ljudskih prava jer ljudsko pravo je pravo e, na život i to bi trebali tako uvažavati. Također vidim nedostatak ovog izvješća što se ne bavi pitanjem zdravlja muškaraca i žena od ranog otkrivanja raka do preventivnih programa koji su nužni nekoliko puta kad smo razgovarali o ovom izvješću na odboru e, molila sam vas da uvažite i da preporučite da se utvrdi slobodan dan odmora e, u tjednu za muškarce i žene koji su zaposleni posebno u uslužnom sektoru koji nažalost rade po tri, četiri tjedna bez ijednog dana odmora E, što naravno od njih onda dugoročno radi bolesnu radnu snagu nemaju odmor nemaju vremena za sebe nemaju vremena e, za svoju e, obitelj. eto naravno uz ove preporuke koje sam rekla ja planiram podnijeti amandmane i nadam se da ćemo na kraju ipak uspjeti dobiti izvješće koje će biti na zadovoljstvo svih zastupnika. hvala lijepo. Hvala, gospođo Petir. Gospodin Sebastian. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice, gospodine izvjestitelju. Ja ovdje mijenjam kolegu koji je zadužen za ulogu izvjestitelja u sjeni. Dakle, u njegovo ime ću govoriti i čestiti gospodinu Tarabeli. Zahvaliti se na ovom dokumentu te na strukturi koju ste odabrali, što ovaj dokument čini veoma lakim za čitati. Mislimo da je ovo sveobuhvatan dokument. Ono što ste rekli o direktivi o porodiljnom dopustu je veoma dobro, kao i o direktivi koja govori o ženama koje se nalaze na visokim e, pozicijama. Veoma je bitno da e, sve države članice ratificiraju konvenciju iz Istambula, a one koje su je već ratificirali da je i primijene. Mi smatramo da bi se trebalo inzistirati još više na određenim točkama bez dovođenja u pitanje pitanje strukturu izvješća koja je, ponavljam, jako dobra. Želimo insistirati na posljedicama mjera štednje na položaj žena, na primjer smanjenje u proračunu za zdravlje, proračunu za starije osobe i tako dalje. U Španjolskoj, na primjer, postojele su određene mjere štednje koje su dovele do toga da su žene bile ugroženije od muškaraca tim mjerama. Zatim Zatim želimo eksplicitnije tražiti od Europske unije uvođenje stupa ravnopravnosti spolova u strategiju za 2020. godinu kao i ravnopravnost spolova po pitanju plaća. Smatramo da tu su potrebne posebne preporuke. Također, Mislimo da ravnopravnost spolova je nešto o čemu se treba govoriti i u, e, na primjer, kohezijskom fondu. Europske unije. A zatim pitanje feminiziranja siromaštva. Tu trebamo naglasiti razlike u mirovinama e, kod žena i muškaraca. Jako nam je drago što govorite o bitnosti fiskalne politike za ravnopravnost polova, ali mi želimo također napomenuti i e, individualizaciju zdravstvenog osiguranja. U izvješću od ovog odbora trebamo tražiti od Europske komisije e, osnivanje zakonodavnog okvira koji će nam omogućiti da se borimo protiv nasilja nad ženama. To je rekla gospođa Bilbao maločas. To je pitanje koje je složeno i mi ćemo u tom smislu predložiti veoma kratke i precizne amandmane, ali još jednom se želimo zahvaliti gospodinu Tarabeli na ovom sjajnom izvješću. Hvala gospodine Sebastijana, gospođa Hejd. Väldigt mycket bra eh, Već smo dosta govorili o ovom eh, izvješću, te se samo još želim zahvaliti gospodinu Tarabeli na ovom sjajnom E, izvješću. Naravno, mogli bismo govoriti mnogo više o njemu, ali želim naglasiti da je ovaj dokument koji je jako dobro strukturiran i ne smijemo se nikako naći u istoj situaciji kao i za vrijeme prošlog saziva a to je da po strani ostavimo veoma bitna pitanja jer eh, je izvješće već bilo prenatrpano. Mi moramo raditi na obrani prava žena i nadam se da će ovo izvješće zaista biti uravnoteženo te da će se uzeti u obzir amandmani, ali da će se struktura izvješća sačuvati. Hvala, gospođo Hejd. A sada ponovno predajem riječ gospodinu Tarabeli. Izvolite i molim vas samo kratko. Zahvaljujem predsjedateljice. Ja se samo želim zahvaliti gospođi Bilbao, Konstance de Grip, eh, gospodinu Sebastianu, a i gospođi Petir, naravno, koja je govorila i dala vrlo interesantne ideje, naročito vezano uz prevenciji. Naravno, sa gospođom Petir se ne slažemo o svemu, iako se inače jako dobro slažemo, mi smo zajedno i u odboru za kulturu, gdje zajedno sjedimo eh, i zapravo možda se bolje slažemo po pitanju kulture nego po pitanju prava žena, ali u svakom slučaju želim se zahvaliti svima koji su uzeli riječ, želim se zahvaliti predsjedateljici i naravno da ćemo uzeti u obzir sve amandmane strane kako bi došli do kompromisa i kako bismo imali uravnoteženo izvješće koje će dati jasnu poruku. To je cilj tog izvješća i naravno na kraju moram se zahvaliti Mariji Ramo, mojoj asistentici kojoj se možete uvijek obratiti naravno jer je ona radila sa mnom novom ovom i e, njoj su također upućene sve zahvale koje smo čuli. Malo će evo, kratko sam govorio, zar ne, gospođo predsjedateljice? Da, Hvala vam na tome, gospodine Tarabeli. Sada e, nam je još ostalo 10 minuta. Gospodin Tarabela je već rekao, ali rok za amandmane za ovo izvješće je 10.12. Sada prelazimo sljedeću točku dnevnog reda. E, Kuneva vamos a poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odračanja od neprijavljenog rada. E, gospođa Kuneva je izvjestiteljica, te joj odmah predajemo riječ. Drage kolege, Neprijavljeni rad je nešto što se naročito tiče e, žena, bilo da se radi o radu u domovima ili drugdje. Odbor za zapošljavanje i ekonomske poslove je e, saslušalo izvjestitelja Pireckog koji je imao jako dobar pristup u njegovom izvješću. Mislim da je jako bitno ići van još dalje od inicijalnog prijedloga komisije. Ne smijemo se ograničiti samo na opisivanje i prevenciju ovog problema. Ali isto tako moramo vidjeti postoji li mogućnost da se ovi ljudi e, prebace iz e, neslužbenog gospodarstva u službeno gospodarstvo i toga to je ono o čemu govorim u ovom izvješću. Ja zapravo govorim o tome da su žene mnogo ugroženije po pitanju neprijavljenog rada kada se radi o kućanskim poslovima ili o čuvanju djece. Jako je bitno da se ovo E, pitanje riješi u svakim zemljama i bilo bi dobro da imamo ispravne statističke podatke za svaku od država članica kako bismo vidjeli e, koliko je značajan ovaj problem. Amandmani 5, 2, 3 i 9 su amandmani u kojima predlažem da članovi Europskog instituta za ravnopravnost polova budu E, također uključeni u rad ove europske platforme jer zadatak europske platforme je da inzistira na tome da se neprijavljeni rad pretvori u prijavljeni rad, a ne da to bude dijelom e, sivog gospodarstva. Jer e, trenutačno Povremeni i neprijavljeni rad je rad koji se tiče velikog broja žena u Europskoj uniji. Ponekad je to zapravo jedini način za njih da e, zarade plaću i izdržavaju djecu. To moramo imati uvijek na umu kada govorimo o raznoraznim aspektima neprijavljenog rada. E, to je tržište na kojem e, imamo velik broj žena i jako je bitno da Europska platforma se e, bavi ovim pitanjem. Ovdje naročito mislim na rad u kućanstvima, također na rad žena koje čuvaju djecu ili bebe, a to sve također se tiče i pitanja zdravstvenog osiguranja žena. Amandman šesti je možda najbitniji jer se tu predlaže da platforma usvoju jasnu definiciju što znači neprijavljeni rad. Jer Definicija s kojom e, trenutačno radimo je definicija iz 1998. godine. Ako želimo da ova platforma bude zaista učinkovita i korisna, onda se ova definicija mora ažurirati. Ono što nam je sada potrebno je definicija kojom bi se jasno opisao ovaj fenomen mnogo jasnije nego što je to slučaj danas. Također moramo razmotriti pitanje sankcija koje se primjenjuju u državama članicama. Kada se države članice bore protiv neprijavljenog rada. Ponekad poslodavci prijave radnike, ali ne prijave nužno sve sate koje obave ti radnici. to jednostavno dovodi do e, prividnog smanjenja značaja ovog problema, ali taj problem je jako velik u državama članicama. U amandmanima 8. i 9. ja govorim o tome koliko se mora uzeti u obzir pitanje spola e, kod neprijavljenog rada. I ne smijemo zaboraviti da neprijavljeni rad nije isti za žene i muškarce. Ponekad neprijavljeni rad traje vremenski dulje, ali E, su žene najčešće mnogo manje plaćene u odnosu na muškarce kada se bave neprijavljenim radom i zato je ovo pitanje koje ugrožava više žene nego muškarca, a mi se zbog toga moramo baviti ovim pitanjem. Nedostaju nam statistički podaci, naročito vezano uz žene e, i migrante i ukoliko želimo se boriti protiv ovog problema moramo zajamčiti da se poštuju ljudska prava i prava žena i moramo zajamčiti tim ženama da zaista rade u jednom sigurnom okruženju. Hvala. Eh, Hvala gospođo Kuneva. Moramo zaključiti raspravu o ovom izvješću jer vidim da već pristižu kolege iz odbora Libe. Dakle, najavljujem rok za podnošenje amandmana, a to je 10. prosinca. Ako završimo prije predviđenog vremena, moći ćemo nastaviti sa raspravom i sa ostalim dvijema točkama na dnevnom redu koji se odnose na razriješnice Dakle, ako budemo završili na vrijeme, nastavit ćemo rad na ovim točkama na dnevnom redu i inače, dakle, naglašavam da je rok za podnošenje amandmana na ovo izvješće 10. prosinca.